Good Dobro jutro, dame i gospodo, drage kolege, molim vas zauzmite svoja mjesta. Današnji sastanak odbora želio bih započeti. E, dobrodošli, idemo odmah na točku četiri, a to je elektroničko glasovanje o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2020. Svi dijelovi. Prije nego što e, nastavimo, Mihael Galer kao izvjestitelj ovog mišljenja ima riječ. Hvala vam kolegice i kolege. Mogu samo reći attention, attention a evo, jutro sam odlučio govoriti njemački. Zahvalit ću se na dobroj suradnji koja je dovela do toga da ovdje ukupno imamo deset kompromisnih e, amandmana. I radujem se daljnjoj dobroj suradnji. Jedna stvar mi je ovdje doista pala u oči. Imamo brojne nove kolege koji su došli ovdje e, sa dobrim namjerama i dobrom energijom, e, no e, želio bih uputiti na dva amandmana koje sam ja preporučio da ih odbijemo, a to su amandmani 51 i 56. E, to je gender-based violence, znači nasilje među rodovima i legal abortions, znači zakoniti pobačaj. E, ja nemam ništa protiv da se mi brinemo oko tih pitanja, a to i činimo u Europi, no ova, e, ova općenite formulacije to, to support the rights the women around the world to access i tako dalje. Mislim da se iz tako općenitih izjava ne može voditi politika. I stoga na temeljem toga ne možete izraživati proračun. Morate imati tematski program, program po zemljama. Ovdje ništa ne piše. Želim više novca, manje novca, isto novca. E, e, pre, preopćenito je moja to se možda može napisati u nekom stajalištu ili u nekakvom programu, ali ne sigurno o mišljenju o proračunu e, odbora AFET. E, dakle, to doista e, ja bih želio spriječiti da to kitimo kao božično drce taj isti zahtjev možete e, postaviti u LIBE, u e, zdravstvenom odboru, u drugim odborima. Da, tako da doista molim za razumijevanje. Ja, ja se zalažem za ta pitanja koja su tu spomenuta jer tu politiku e, mi doista i vodimo u brojnim zemljama, ali ovakva općenita izjava kakva je doista ne daje dodanu vrijednost e, što se tiče baš našeg odbora e, niti, niti je jasno za koji program bi sad tu trebalo otići više novca. I zato vas molim za razumijevanje što smo stavili tu minus. Ako e, možda će kolege čak i povući te amandmane jer ovako s tim minusima smo jasno rekli da mi dajemo vanjsko političko mišljenje u odnosu na proračun, a ne nekakva općenita mišljenja koja jednostavno smatramo ispravnim pa da ih stavimo tek toliko da budu tu. Dakle, nećemo naravno sve ono što smatramo da je ispravno ne, ne znači da mora i pisati u mišljenju o proračunu. Hvala Mihar Galer. Ima li daljih javljanja e, za riječ? Gospođa Neumann. Ja moram reći, znači opet pozor, njemački. E, ja sam iznenađena jer e, ove teme su istaknute u pojedinim područjima, čak smo sada u vremenu gdje se rodna prava, prava i zajednice, mislim da bi trebalo jasno iskazati da je to dio naše politike e, jer to je nešto što mi kao Europska unija i podržavamo kroz naš proračun za te vanjsko-političke stvari. Znači, ako mislim, govorimo o tom gender mainstreamingu, u proračunu imat ćemo više relevantnosti političke. Gospodin Bütikofer, ja se želim nadovezati, imam i pitanje za Mihajla Galera. Kako bismo mi u ovom mandatu trebali znati kada e, e, kad vi date minus, a to zapravo znači da ste zapravo za to. Mislim, ako, da, da, da je to nekakav konkretan program strateški za neku zemlju, ako je to neka tema, tematsko područje e, gdje doista to ima smisla, ja ću uvijek biti za. Ali e, to bi onda trebalo biti precizno ili za neki konkretan program, neku konkretnu strategiju ili konkretnu zemlju. Ali općenito, u općenitom e, e, mišljenju o proračuna, a radi se o našoj vanjskoj politici, mislim da ove teme ne bismo trebali unositi unutra jer e, što, što bi odbor za proračun trebao s tom rečenicom? mi tu politiku već radimo, ali precizno u zemlji A, u zemlji B, u zemlji C, e, ako postoji proračunska linija za to, to je u redu, ali ovako općenito kako je ovdje formulirano, to po meni ne vodi pravom cilju i mislim da mi imamo jedan dobar ugled i ne želim ga narušavati. Ja bih kao e, predsjednik ipak predložio da idemo u E, glasovanje jer neobičajno je da imamo ovakve e, velike rasprave prije glasovanja. Gospođa Viza je ipak prva. E, hvala. Moj kolega gospodin Neumann mi je uzeo riječi iz kolegica Neumann mi je uzela riječi iz usta ja bih ipak vas potaknula da glasujete za amandman 51. Ja imam pitanje jer se ne slažem e, sa gospodinom Galerom. E, e, hoće li samo ponoviti brojeve amandmana? 51 i 56 su bili amandmani. Gospodin Mihal Galer je zatražio da kolege koje su predložili 51 i 56 da li su zainteresirani za povlačenje tih amandmana? Ne. Nisu. Je ovaj. Onda idemo na glasovanje. Mihael Galer je e, jasno naglasio svoje razmišljenje, a mi krećemo na glasovanje i počinjemo sa kompromisom 1 za protiv suzdržani usvojeno. Broj 6 za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 Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada idemo na amandman 31 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, ne znamo odbijeno. 31, gospodin Lagradinski, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je odbijeno. 27 do 24. 32 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Provjerit ćemo 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je prilično jasno. 33 za, protiv, suzdržani, odbačeno ili usvojeno. Možete li ponovno provjeriti? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani. Kompromis 10, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani usvojeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38 i 39 su identični, za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoran glasovanje. Ja nedostaje. Zatvaram. Odbijeno. devetnaest trideset pet je bio devetnaest za trideset pet protiv je bio konačni rezultat zašto nije bilo na videu s greškom. 42 e, gospođa Fotiga za. Ne, 40 je trebalo. Ispričavam se, amandman 40, gospodin Kastaldo za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 40. I molim vas ovaj puta za video. Zatvoram glasovanje. Četrdeset jedan za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo 42, otvoram glasovanje. Još jedan nedostaje. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 51, otvorim glasovanje. Ja nedostaje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Ovo je nova tradicija u ovom mandatu da plješćemo nakon glasova. Ja sam otvoren za promjene, ali ovo je novo. 52 za, protiv, suzdržani. 52 ćemo provjeriti, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje i usvojeno. 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 62. Otvaram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbijeno. 12 suzdržanih. Elektroničko glasovanje o e, nacrtu mišljenja sa amandmanima. Otvaram glasovanje. Dva nedostaju, jedan nedostaje. Zadnja šansa kolega. Evo, drađeno. Zatvoreno glasovanje. Usvojeno je 42 prema 12. Jedan suzdržani. Čestitam izvjestitelju. Došli smo do kraja elektroničkog glasovanja. Tobias, što je to tamo? Znači, došli smo do kraja, a naši australski prijatelji su već tu i su australci tu. Ali bit će ovdje za dvije minute, pa vas molim da ostanete na svojim mjestima. Nastavljamo za pet minuta. Da li je još uvijek prisutan neko iz tajništva odbora AFET? E, ima li ikakvih vijesti? Čini se da ovih pet minuta u Australiji traje nešto duže nego kod nas. Oni su sada u uredu potpredsjednika, odnosno podpredsjednice. E, ja bih sada pozvao dva belgijska policajca i, i otišao njih. Ne razumijem kako im može trebati više od pet minuta da to sve obave. Our already in the building, that's why. Naši gosti su, su već u parlamentu, zato me pomalo čudi kako to da im toliko treba da stignu. Vjerojatno se skrivaju negdje. Poštovane kolegice i kolege, malo kasnimo, pa bih sada želio da nastavimo s našim sastankom. Naši australski gosti su sada ovdje. Toplih pozdravljam. Pored mene sjedi e, Kevin Andrews, e, počasni član Australskog predstavničkog doma i mislim da će mnogi kolegice i kolege E, zapravo da će vas interesirati što e, ovaj počasni član u istinu e, radi u parlamentu. Zatim tu je John Ryan koja je predstavnica opozicije te Damian Drum zatim tu je senator James McGrath koji je e, zamjenik e, zaduženog za stranačku disciplinu vladi, te senatorica Pauline Hanson. mi tu nemamo često e, goste iz Australije. Hvala vam što ste došli ovdje. Europska unija i Australija imaju dugotrajnu tradiciju diplomatskih odnosa koja datira 1962. nakon čega se uspostavilo izaslanstvo 1981. Samo nekoliko napomena s moje strane prije razmjene gledišta. Australija i države članice Europske unije su isto mišljenici. Mi dijelimo istu viziju svijeta što se tiče brojnih pitanja i vanjskih politika kao što su ljudska prava, klimatske promjene, istraživanje inovacija, borba protiv terorizma te potreba da se e, zadrži multilateralni svjetski poredak koji se temelji na pravilima. Nedavno je ovaj odnos osnažen ulaskom u novu eru strateške suradnje koje je obilježilo zaključivanje e, okvirnog sporazuma 2017. između Europske unije i Australije te 2018. prihvaćen, odnosno potvrđen u ovom parlamentu. E, fokus e, novog parlamentarnog saveza će biti više na trgovini sa nadolazećim pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Australije, te parlament snažno podržava pregovore sveobuhvatnog ambicioznog sporazuma s Australijom. Australija i Europska unija suočeni sa zajedničkim izazovima kao što su Brexit, te trgovinski rat između SAD-a i Kine, te moramo blisko surađivati i kreirati stabilnu platformu kako bismo išli prema našim zajedničkim interesima. Dakle, to je nekoliko napomena s moje strane, uvodnih napomena, a sada mi je e, drago što mogu dati riječ našim kolegama, kolegicama iz e, Austrijskog parlamenta. Sada, Kevin Andrews, e, možete objasniti što je vaša titula, to je na engleskom Father of the Parliament, dakle, otac parlamenta, otac Austrijskog predstavničkog doma. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju na, vašem, na vašoj toploj dobrodošlici. E, prije nego što objasnim svoju poziciju, e, želio bih reći da je ovo divna prilika da naše australsko izaslanstvo gostuju danas u Europskom parlamentu. E, kasnije ćemo danas imati jedan godišnji sastanak sa Europskim parlamentom i dakle veza sa Europskim parlamentom je vrlo važna za nas. Mi smatramo da je ta veza vrlo važna, bila važna proteklih 40 godina, ali će biti i sve važnija u budućnosti. I e, reći ću nekoliko riječi o slobodnom trgovinskom, sporazumu o slobodnoj trgovini s Europom. E, father, odnosno otac e, parlamenta, je moja pozicija. 1991. sam izabran i ja sam najduži, član koji najduže u e, australskom e, parlamentu, ja to ne osjećam, e, ali u svakom slučaju to je jedno, jedna počasna titula, ništa drugo. Naš odnos s Europom je vrlo važan. Trenutno Europa prolazi kroz određene poteškoće, a mi želimo jačati naše odnose s Europom u budućnosti i čak i ako veza između Ujedinjene kraljevine Europe e, završi, nemamo tu neko posebno e, stajalište, to stvari jesu takve kakve jesu. E, što se tiče trgovine, Britanija je naš treći najveći trgovinski partner u svijetu, a, kad bi Britanija izašla za Europske unije, pala bi na 8. ili mjesto. Međutim, bez obzira na povijesni okvir pozadinu e, Britanaca u Australiji. Australija ima dugotrajnu vezu s Europom. Mnogo ljudi, posebice od kraja drugog svjetskog rata, došli su u Australiju iz različitih dijelova Europe. U mojem okrugu postoji veliki broj ljudi čiji preci su iz Italije, Grčke, nizozemskih dijelova, istočne Europe te imamo vrlo jaku i toplu vezu sa mnogim dijelovima Europe i tako ćemo nastaviti u budućnosti. E, mi smo također u tom smislu e, vrlo praktični i kakve god veze bile u prošlosti, mi nećemo biti sentimentalni što se tiče budućnosti i želimo imati vrlo jaku e, vezu, ne samo gospodarski, nego i kulturalno E, kao što je već gospodin predsjedatelj rekao i to je vrlo važno, a čak i što se tiče našeg sigurnosnog okvira u budućnosti. Primjerice mi kupujemo e, vojnu opremu i opremu koja se ne tiče samo e, brodova i aviona, već i važne tehnološke opreme koje će biti važne za obranu E, Australije i ta veza u tom smislu se Europom također e, se osnažuje. Stoga je vrlo važno za nas da zadržimo ovaj odnos s Europom, da vidimo kako možemo napredovati u Europi e, na obostranu korist. Mi vjerujemo u slobodnu trgovinu, mi kao i vi vjerujemo u održana pravila, bez obzira radili se o gospodarstvu, strateškom partnerstvu i vjerujemo da smo E, zemlja e, koja vjeruje u e, jak sistemski proces reguliranja kao i vi u ostalom u Europi i u tom smislu Australija kao modern svijet može tu igrati jaku i važnu ulogu i hvala vam još jedanput na pozivu jako nam je drago da smo ovdje u Europskom parlamentu. Hvala lijepa Kevinu Andrewsu na e, ovom uvodu. E, da li bi neki od ostalih kolega kolegica iz Australije željeli reći nešto? U redu. Onda e, otac govori u, ime svih. gospodine predsjedatelju, nemam toliko ovlasti. U redu. sada imamo nešto vremena za pitanja i odgovore. A sada bih dao riječ kolegu Čekovskom. Kolega Sikorski. Dobar dan. Hvala što ste e, spomenuli e, pitanja slobodne trgovine e, kada je sporazum iz Dohe propao, ali Brexit nadolazi i samo želim e, reći e, kakva je budućnost sporazuma, slobodno trgovinskog sporazuma sa e, između Australije i Ujedinjene kraljevine i kako može taj sporazum nadomjestiti i kompenzirati izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Dakle, sada kolega Havinartima. Prvo pitanje je pitanje je zapravo koje je već postavio moj kolega, dakle to je pitanje već pitano, ali onda ću ja postaviti drugo pitanje. Kina je velika sila. Dobro pitanje. Dakle, Kina je kontinentalna sila koja je blokirana e, dakle e, otocima e, Japan, Filipini, Tajvan i tako dalje. Dakle, što se tiče Kine, Pakistana, Šrilanke i tako dalje, to je sve jedna stvarnost. A još jedna stvarnost direktno se odnosi na Australiju, a to je širenje na Pacifik, širenje Kine na Pacifik. To znači preskočiti sve te otoke koje blokiraju Kinu E, i proširiti se dakle e, na vanjski e, dio Pacifika. Dakle to utječe na Australiju. Osjeća se ekonomska prisutnost Kine na tim područjima strategija e, Australije e, će svakako biti pogođena. Na koji način e, će se Australija nositi sa tim izazovom, dakle izazovom širenja Kine na Pacifiku u ekonomskom i vojnom smislu? Next is Sljedeći je kolega Berg. Hvala vam gospodine predsjedavatelju i ja bih e, želio poželjeti srdečnu dobrodošlicu australskom izaslanstvu. Australija nije važan partner samo u kulturnom i u gospodarskom smislu, već i u sigurnosnom političkom. Stoga bih ja e, zamolio nazočne da kažu što su težišta australske politike na području suzbijanja terorizma, e, osobito islamističkog terora i međunarodnog terorizma. E, koje su tu težišta australske vlade? Gospodin Pitikofer je sljedeći. Hvala gospodine predsjedatelju e, i želim dobrodošlicu našim gostima. Prvo pitanje tiče se e, povezanosti. Protekli petak Europska komisija organizirala veliku konferenciju e, što se tiče povezanosti. E, a nije bilo, nismo primijetili veliku prisutnost Australije, a možda možete reći nekoliko riječi što se tiče je povezanosti između Europske unije i Azije općenito. Drugo što se tiče Europskog vijeća, otprilike prije godinu i pol E, Europsko vijeće dakle e, objavilo zaključke o suradnji između Europske unije te zemalja, e, azijsko-pacifičkih zemalja po pitanju sigurnosti. U kojoj mjeri je, su ti zaključci prepoznati i razmatrani u vašoj zemlji? A u tom kontekstu dodajem još jedno pitanje, a to je sljedeće. Kako biste opisali relevantnost Eh, budućnosti FPDA. Zadnje pitanje o Kini. Imate vrlo zbudljivu konverzaciju o eh, ulozi Kine eh, u vašoj vlastitoj zemlji. Molim vas nešto, nekoliko riječi o tome. Hvala lijepa. Još jedno pitanje. Ja se ispričavam što sam preskočila politički klub ECR. Dobar dan, e, želim e, izraziti dobrodošlicu vašoj delegaciji. Mene zanima vaša politika e, imigracije. U posljednjih nekoliko godina Australija je postala izrazito zemlja imigracije, ali to je ona uvijek bila. U određenim vremenskim razdobljima Australija je doživljavala krizu po tom pitanju, a politika Australije je uvijek bila politika E, suradnje sa zemljama podrijetla, primjerice Indonezija i tako dalje. Iz Indonezije je primjerice išla ilegalna e, migracija prema Australiji. E, kako ste politiku kreirali u posljednjih nekoliko godina da ste postali tako učinkoviti po pitanju politike imigracije? First Dakle, to je bio prvi krug pitanja, a sada izvolite, dajem vam riječ da odgovorite na pitanje. Hvala vam lijepa na svim pitanjima. Prvo pitanje s bivšeg poljskog premijera. E, odgovorit ću sada na njega. Hvala na pitanju. Što se tiče e, veze između Australije i Ujedinjene kraljevine i veze s Europom, mislim da e, je pravedno reći da Australija zemlja koja potiče, podržava slovan trgovinski sporazum sa svakom drugom zemljom u svijetu koja također to podržava. Mm, to nije pitanje toga da li će se Brexit dogoditi ili neće veze sa Europskom unijom, a naš pristup vezan za Ujedinu kraljevinu i Europsku uniju je taj da, sjetite se što sam rekao ranije, što se tiče trgovine, Europska unija će biti veća e, od Ujedinjene kraljevine, sporazum će biti obuhvatniji i mi tu vidimo e, priliku u Europskoj uniji kao veliku dakle priliku za nas i za vas kako bismo ojačali e, trgovinske odnose između naših zemalja. Naravno, mi moramo raditi na raznim područjima kao što je to se tu radi o raznim slobodno trgovinskim sporazumima, primjerice o poljoprivredi. A mislim da je ovo izvrsna prilika e, i za e, Europsku uniju e, kad se radi recimo o proizvodnji automobila, što se tiče javne nabave u Australiji i tako dalje. Tako da definitivno vidimo prilike za obje zemlje to jest za oba kontinenta i mi ćemo rado se upustiti u takav sporazum s Europskom unijom. Ako bismo to mogli učiniti brzo, to ćemo učiniti. Vjerujem da E, da jedan međunarodni globalni pristup slobodnoj trgovini donosi koristi, e, velike koristi i Australiji i Europskoj uniji. Međutim, mi također razumijemo i izazove e, s kojima ćemo se nositi. Nekoliko pitanja ticala su se Kine. Kina je za nas i ujedno i velika prilika koju već koristimo u raznim područjima, ali i izazov. E, prilike dolaze naravno iz velikog rasta kineskog gospodarstva. E, iako možda rast usporen zadnjih nekoliko mjeseci, još uvijek je to dio svijeta koji se vrlo brzo modernizira, vrlo brzo raste i e, tako će biti sve više i u budućnosti u istom smislu. Nije tu samo i Kina u pitanju. Velika modernizacija i e, ekonomski rast e, događa se i na Pacifiku. Ponekad Indija je izostavljena iz ove jednačbe, ali to je e, vrlo velika nacija koja raste jednakom stopom kao i Kina i trenutno vrlo važno za nas i za cijeli svijet. Kao što sam rekao, mi se temeljimo na jednom poredku koji se temelji na pravilima, na određenim pravilima i mislimo da će svi imati koristi iz određenih standarda i regulativa, odnosno e, reguliranog poredka koji je postavljen. Naravno, će izazovi e, u raznim aspektima što se tiče na primjer investicija e, vezano uz Kinu posebice određenih industrija poput poljoprivrede Postoje također i izazovi koji se tiču tehnologije, e, na primjer e, što se tiče 5G, imali smo tu točno određeni odgovor i e, uspostavili smo određena pravila koja se tiču vanjskih ulaganja kako bismo bili sigurni da je vanjska trgovina ono što jest. Dakle, jedan pristup je taj da pokušamo i Um, iskoristiti prednosti e, gospodarskog rasta, ali u isto vrijeme da budemo e, vrlo realistični što se tiče prilika i što se tiče očekivanja i posljedica. Mislim da je pravedno reći da u svim pacifičke zemlje imaju vrlo e, slično stajalište vezano uz Kinu. Dakle, stajalište koje podrazumijeva izazov, ali također i priliku. I zato E, mislimo da je stvarno bitna naša, bitna naša prisutnost i suradnja sa pacifičkim e, zemljama, to jedno pitanje se ticalo toga, u smislu osiguravanja e, slobode, dakle gospodarske obrambene i ostalih sloboda za svaku pojedinu zemlju u regiji. Što se tiče borbe protiv terorizma, to pitanje tiče se sigurnosti svih naših nacija. E, jedna od bojazni koju smo imali posebice u istočnoj e, Aziji je povratak e, boraca sa Bliskog istoka, a kao što znate, kao što su kod vas bili teroristički napadi u Europi, mi smo u Istočnoj Aziji također imali terorističke napade, i mi pokušavamo zadržati vrlo e, snažne i solidne odnose sa zemljama u e, regiji, ne samo što se tiče borbe protiv terorizma, nego što se tiče pitanja e, imigracije. neka pitanja su bila, odnosno neki pristupi su bili vrlo pozitivni, imali i jedna od tih, e, jedan od tih načina tih pristupa imati dobre odnose sa zemljama u regiji kao na primjer s Indonezijom i mi ćemo e, nastavljati stavljati vrlo um, velik naglasak na tu suradnju. što se tiče migracije, mi smo nacija migranata, jedna trećina Australaca govore, e, ne govore engleski kod kuće i mi se oslanjamo na imigraciju E, to već dugo vremena i činit ćemo to i u budućnosti. E, međutim, mi vjerujemo da bi politike vezane uz imigraciju trebale biti temeljene na pravilima, na procesima koje svi razumiju, e, između 200-260 tisuća migranata uđe Svake godine Australija više od e, dva milijuna privremenih migranata e, svake godine primamo u Australiju. E, tu su mnogi turisti, mnogi studenti, ali i mnogi stanovnici Novog Zelanda. Mi imamo jako dobar odnos s njima. I naravno tu su i drugi migranti koji dolaze na određene vremenske periode kako bi se obrazovali. Imamo privremene programe, ljudi dolaze na četiri godine e nakon toga mogu postati e, i na kraju e, e, na kraju stanovnici Australije, odnosno dobiti sve potrebne dokumente. Mi radimo na infrastrukturi i na svim ostalim aspektima kao što je na primjer kreiranje poslova i tako dalje sve kako bi smo migrantima pružili što bolje život u Australiji. Možda sam propustio poneko pitanje. A što se tiče e, povezanosti, e, mislim da ste nedavno potpisali sporazum s Japanom. E, mi smo to uzeli u obzir i mi trenutno razgovaramo sa komisijom i istražujemo mogućnosti zajedničkih programa između Australije i Europske unije u smislu povezanosti i mislim da će to biti jedna rasprava koja će se odvijati neko vrijeme kako bismo postigli što bolji ishod. Hvala vam, eh, Kevin Andrews. Sada imamo sljedeći krug pitanja. Gospodin Mihael Galler će biti prvi. Hvala. Mm, želim vam izraziti dobrodošlicu. Već se spomenuo kineski utjecaj u regiji. Moje pitanje odnosi se na to da mi u Europskoj uniji imamo povezanost e, sa e, tom regijom, ACP, Afrika, e, Karibi, Pacifik. Znači u tom sporazumu ste i vi, mi smo aktivni u regiji i pitam se s obzirom na kineske navode, aktivnosti i tako dalje, smatrate li vi da je moguće nadograditi našu suradnju na ovim otocima i u tom području e, kako bismo imali nekakvu komplementarnost. Ja nisam naivan. Ovo je vaše susjedstvo, to područje je vaše susjedstvo, to nije naše susjedstvo i zato vi imate e, svakodnevnu politiku koju održavate, ali e, što se tiče naših financijskih e, okvira, oni su ograničeni i mi moramo razmatrati i o tim pitanjima. Dakle, moramo razmatrati o tome trebamo li mi kao Europska unija, kao nadogradnja ove naše politike, više se koordinirati s vama, da budemo komplementarni. Jer mi smo istomišljenici u mnogim pitanjima i mislim da bi bilo puno bolje da se nosimo sa negativnim kineskim aktivnostima ako bismo bili koordinirani. Nisu sve kineske aktivnosti negativne naravno, ali ova dominacija Kine, e, e, ekspanzija, to je izazov puno veći vama nego nama, ali kad bismo bili koordinirani, kad bismo koordinirali aktivnosti na tom području, ja mislim da bi to bila dobra ideja, da bismo se lakše nosili s tim pitanjima, da bismo postali puno operativniji. Hvala vam. Hvala Mihael. Sljedeće je gospođa Bazu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Evo ja želim također izraziti dobrodošlicu našim gostima. E, imali smo puno pitanja koja su se odnosila na odnos sa Kinom. Mene zanima kakva je vaša vizija kineske inicijative i koje posljedice e, mogu imati sve te inicijative za partnere u Aziji. Što vi mislite o užem partnerstvu između Australije i Europske unije kako bi e, ti partneri imali i nekakve druge izbore, a ne bi morali samo ići u nekakav dijalog e, sa Kinom. I još jedno pitanje, mi imamo novu e, nekakve nove izazove e, koje se odnose na pitanje svemira. Tu e, s tim u vezi je povezana i vojna dimenzija. Australija ima dobre odnose sa NASom, duge odnose, ali isto tako kad govorimo o nadzoru svemira, zanima me vaše stajalište. Je li Australija spremna produbiti svoj odnos sa Europskom unijom kad je riječ o svemiru? Sljedeće na redu je e, gospođa Pomfrisku. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Želim izraziti dobrodošlicu australskom izaslanstvu. Drago mi je što mogu ovdje govoriti talijanski i znam da e, imamo puno Talijana u Australiji, možda me neki razumiju. E, što se tiče e, modela imigracije i politike imigracije u Australiji. Ja mislim da je to jedan od boljih modela u svijetu, zato što postoji kontrola i organizirani razvoj politike imigracije povijest nas podsjeća na zajedničku obranu. E, u prošlosti smo nastupali zajedno, Atlantski savez e, primjerice. Svi smo mi dio te povijesti. Nastupili smo zajedno kad smo se suočavali sa izazovima e, koji se odnose na našu sigurnost. Neki moji kolege su to već spomenuli u prethodnim pitanjima. Danas je ponovno prilika se pokazuje za e, savez između Europske unije i Australije. Možemo na taj način stvoriti mir, a to je nešto o čemu a, svi moramo voditi računa. Zato je moje pitanje vama. E, razoružavanje e, Kine. Vidimo koja je vojna snaga Kine i kako Kina razvija svoju vojnu e, snagu. Predstavlja li to vama problem? Jeste li vi zabrinuti zbog toga isto kao i mi? to se pitanje odnosi i na građane i na vladu. A što se tiče teme obrane i sigurnosti, e, to se čini tu jedna logika e, partnerstva koje smo već spomenuli. E, I eto, moje pitanje se tiče toga. Hvala. Evo zadnja dva govornika na mom popisu, gospodin Benjin i gospodin, gospodin Marijani. Izvolite. Gospodin Benjin, izvolite. Ja ovdje ne govorim kao zastupnik samo, nego kao i poljoprivrednik, europski poljoprivrednik. Što se tiče trgovinskih sporazuma, ja znam da među mojim kolegama u poljoprivredi mm, mnogi su zabrinuti. Mnogi su zabrinuti jer misle da bi moglo doći do dumpinga cijena. E, već je dosta vrlo teško poslovati poljoprivrednicima, dosta mm, su teški uvjeti. Postoji dosta zabrinutosti i ja mislim da je e, to pitanje sad i naglašenije zbog Brexita u Ujedinjenom kraljevstvu, zato što naravno da e, zbog Brexita imamo probleme u vladi i vlada sada predlaže 0% e, carinskih pristojbi diljem svijeta to je jedna skupina e, naših zastupnika u britanskom parlamentu koji žele e, zapravo na neki način e, omesti cijeli trgovinski poredak u svijetu. To je nekakva zapravo Trumpova politika. Protuargument je sljedeći. Potencijal Australije i Novog Zelanda i, i, i potencijal tržišta, njihovog tržišta je ograničen. Oni su se fokusirali na azijsko tržište i proizvodni kapacitet je zapravo mali kad se usporedi sa Europom. E sad, iz vaše perspektive, što vi mislite? U kojoj mjeri trgovinski E, sporazumi bi bili problem za našu industriju, uzimajući u obzir sve ove elemente koje sam rekao. E, drugo pitanje je pitanje Kine. Svi danas govore o Kini. E, mi smo dosta zabrinuti vezano za Kinu zbog dva geopolitička aspekta. Prvi geopolitički aspekt je problem sa kineskim morem gdje se oni šire na to more. Smatrate li vi e, da je to problem i za vas ili je to zapravo dovoljno udaljeno da vas ne brine? I što vi mislite o tome? I drugo geopolitičko pitanje je pitanje inicijative Belt and Road, gdje Kina koristi svoju ekonomsku moć, a zemlje u razvoju u e, regiji su, imaju dug prema Kini. I onda Kina iskorištava tu prednost za svoju nekakvu političku korist. Zanima me što mislite o tome. Možemo li e, nekako zajednički promisliti o tome kako se nositi s tim? I na kraju gospodin Marijani. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Dakle, sporazum je imao za cilj potaknuti suradnju, pojačati partnerstvo u mnogim područjima. A ja vas želim pitati nekoliko stvari. Imam jedan konkretan primjer. Kako e, se kaže u sporazumu, bilo bi poželjno da se razmjenjuju povjerljivi e, podaci e, koji se odnose na borbu protiv terorizma. Dakle, svaka država koja bi inače imala ovlasti da se bavi tim pitanjima, e, trebali, trebala bi razmjenjivati podatke na ovaj način. I ja se pitam, gospodine e, predsjedatelju, što je s ovim sporazumom? Je li to još jedan pokušaj da se e, podriva suverenost država članica Europske unije? Ne znam kako će se razmjenjivati ovi povjerljivi podaci. Druga stvar, neki kolege su to već naglasili, ja smatram da je vaša politika imigracije isto tako dobar primjer koji bismo svi trebali slijediti, to su mnogi naglasili. Imate li kakve planove za razmjenu e, podataka sa Frontexom? Jer, bi, jer tu Europska unija ima nadležnost. Ja sam jako puno puta bio u vašoj zemlji, tridesetak puta i Francuzi nisu zaboravili što ste vi sve učinili e, za njih. Hvala vam. I zadnji krug pitanja. U stvari sada su odgovori. Završili smo s pitanjima. Evo ja ću pokušati odgovoriti na više ovih pitanja e, odjednom, jer mnoga od tih pitanja odnosila su se na Kinu. Neću ponoviti sve ono što sam već prije rekao, ali smatram da je vrlo važno za svaku naciju diljem svijeta koja želi održati dobre odnose s Kinom, da jasno kaže Kini da to nije samo u njihovom interesu, nego da je to i u interesu Kine. Znači da se poštuje pravni poredak koji je temeljen na pravilima i upravo zato mi to stalno naglašavamo u našem odnosu s Kinom, ali mi bismo voljeli da i Europa isto to naglašava u svojim odnosima s Kinom. imamo primjera kada se e, igralo i sa nekakvim drugim primjerima, e, sa nekakvim drugim porecima, ali povijest nas uči da ako nemamo poredak koji se temelji na pravilima, da može doći do e, teških posljedica a te posljedice često nisu jednostrane, nego te posljedice često utječu na obje strane i upravo zato mi u argumentima s Kinom uvijek kažemo da je i u njihovom interesu i u našem i u svjetskom interesu to da se dogovorimo o međunarodnom pristupu. E, taj odgovor odnosi se i na pitanje kineskog mora i na e, trgovinu. Isto tako mogu reći općenito da Kina nije samo pitanje susjedstva e, s Australijom. To nije samo naša susjedna zemlja. Kina utječe na cijeli svijet. I ja mislim da će to još biti izraženije u budućnosti nego što je slučaj danas. Europa je možda udaljenija od Kine, E, nego što je to Australija, ali ipak ono što se događa u odnosima između Australije i Kine i drugih zemalja i Kine utjecat će na sve nas, na ovaj ili na onaj način. I još jednom ponavljam, upravo je zato bitno da uspostavimo suradnju i da mirno rješavamo sve potencijalne probleme koji bi se mogli pojaviti. E, bilo da je riječ o nebitno koji, koji, koja tema, jer e, svjetska trgovina e, se kreće e, vodnim resursima, malim vodnim resursima, dakle i utječe na cijeli svijet. Kao što sam rekao, Kina pruža veliku priliku za sve nas, ali ona isto tako predstavlja i izazov i mi moramo pažljivo razgovarati s Kinom da postignemo ono što će biti u interesu za sve nas, za cijeli svijet. <clears throat> Imali smo i pitanja koja su se odnosila na imigracije i na naš pristup imigracijama. Mi imamo e, svoje veleposlanstva diljem Europe i mi često razgovaramo o tom našem pristupu. Svaka zemlja je jedinstvena u mnogim aspektima, mi smo otok i to ima određene prednosti kad je riječ o kreiranju politike e, imigracije jer e, i tu se ne možemo usporediti s Europom i zato mislim da nemamo jedno rješenje, nemamo jedan recept, svakako ne postoji jedan recept Mm, i naš model nije e, jedini model, ali u svakom slučaju mi i tu e, se oslanjamo na pravila. Imamo jasna pravila, Australija se i u prošlosti oslanjala na imigraciju, oslanjat ćemo se na imigraciju i u budućnost i moramo imati nekakav red. Ako nemamo red, imat ćemo negativne posljedice za nas, ali i za druge zemlje. Što se tiče poljoprivrede i trgovinskog sporazuma, kao sin poljoprivrednika koji je isto tako ženio kćer poljoprivrednika, ja i itekako priznajem vaše zabrinutosti koje se odnose na poljoprivredu. Međutim, to ne znači da ne možemo postići dogovor koji će biti od koristi. Za našu zemlju i za Europsku uniju. sve više e, sve veću populaciju imamo u svijetu i e, srednja klasa e, raste, tako da ćemo imati sve veću potražnju poljoprivrednih proizvoda. Tako da moramo raditi na dobrobiti poljoprivrednika u Australiji i u Europskoj uniji. Moramo imati jedan pošten proces koji će naravno biti od koristi nama, ali mi smo svjesni da moramo osigurati i koristi za vas i to je ono što mora biti glavna ideja u pozadini svakog trgovinskog sporazuma. Što se tiče poljoprivrede, mm, trgovinski sporazumi e, zapravo ne podrazumijevaju samo e, poljoprivrede. E, ne podrazumijevaju samo poljoprivredu. Sada se poljoprivredni modeli mijenjaju i upravo zato moramo iskoristiti te nove izazove. Europska aktivnost u Pacifiku i Južnom Pacifiku, e, to se spominjalo u pitanjima, mi pozdravljamo svaku suradnju u tom smislu. Mislim da je dobro da budemo prisutni u toj regiji, da pomognemo u razvoju otoka u Južnom Pacifiku. E, netko je spomenuo dug prema Kini mi moramo svakako pomoći da se to ne događa, ali moramo odigrati e, svoj dio, moramo preuzeti odgovornost za, za jedan dio tog problema i moramo biti svjesni krajnjih posljedica. Što se tiče inicijative Belt and Road, ta inicijativa je izrazito važna, ali uvijek moramo e, biti pažljivi i razlikovati između retorike, puke retorike i stvarnih inicijativa. E, jako puno je tu bilo zapravo e, ove puke e, retorike, dakle to su više odnosi s javnošću koji su radili na toj inicijativi, a to nije stvarna slika. Mi moramo opet ponavljam, jasno imati u vidu poredak koji će biti temeljen na pravilima, a to uključuje i Kinu. E, I isto tako sam dobio pitanje koje se odnosi na razmjenu povjerljivih e, podataka mi redovito e, imamo konzultacije s Europom vezane za prototerorizam. surađujemo sa ključnim agencijama u Europi, fokusirani smo na zajedničke prijetnje. Imamo bilateralni sporazum koji osigurava razmjenu određenih povjerljivih podataka i ja sam čuo da taj sporazum jako dobro funkcionira. Ali naravno, ako postoji prilika da unaprijedimo te sporazume. Australija je uvijek voljna raspravljati o tome i svakako unaprijediti te sporazume jer je suzbijanje terorizma u svijetu danas veliki izazov, a to će sigurno biti tako i u narednim godinama. Hvala vam, eh, gospodine Andrews. Hvala što ste odgovorili na ova pitanja. Zahvaljujem i vašim kolegama iz Australije što su sudjelovali na ovom sastanku. Razmijenili smo mišljenja. A sada nekoliko napomena s moje strane. Molim vas, nastavite uživati u raznolikosti Europskog parlamenta. 751 zastupnik i 28 zemalja. 24 ehm, službena jezika. Danas ste E, stekli dojam o tome kako smo mi raznoliki iz kakvih različitih e, pozadina mi dolazimo. Naši britanski kolege usko surađuju sa e, zastupnicima drugih zemalja u kojima je engleski službeni jezik. Uvijek budite oprezni E, uvijek budite oprezni kad surađujete sa parlamentarcima, nekad su nekad neki i nisu baš 100% e, e, iskreni, pogotovo kad je riječ o budućnosti Europske unije i kad je riječ o Brexitu. Sretno sa ragbijem u subotu. Australija igra protiv Urugvaja i to je ključna utakmica jer je Australija E, ovaj vikend igrala s Walesom, pa smo mi svi to pratili. Evo, sretno vam u polufinalu. Hvala vama. Uh, Poštovani kolege, dame i gospodo, želio bih nastaviti sa uh, današnjom točkom dnevnog reda 6. Srdečno dobrodošlici uh, gospođi Joyce Mesuja, ako je to točan izgovor, jest iz Ujedinjenih naroda, ona je zamjenica glavnog tajnika i e, zamjenica izvršnog direktora programa za okoliš Ujedinjenih naroda. E, ona dolazi k nama u pravom trenutku nakon klimatskog samita u New Yorku prošlog tjedna i 70. sjednice e, glavne skupštine Ujedinjenih naroda koja je završila s radom jučer upravo. Mi smo svi pozorno slijedili rasprave u Njurku. Klimatska, klimatske djelovanje je svakako važan e, dio kako bi se promicala nova globalna politika obrane naše klime. Podržava e, se i multilateralna pitanja koje može riješiti samo međunarodna zajednica, a vezane su uz klimatske promjene. Gospođo Mesuja, kako Ujedinjeni narodi gledaju na rezultate samita i e, koja su očekivanja za budućnost e, i koje su izazovi politika pred nama? E, I što se tiče potrebe oko izgradnje konsenzusa oko Pariškog sporazuma i politika i rizika za regije koje su najviše e, ugrožene e, u odnosu na degradaciju klime. Evo, to su naša pitanja. Dobrodošli u Brisel. E, imate riječ. Hvala vam, hvala gospodinu McAllisteru, predsjedatelju, dobro jutro. Veliko mi je zadovoljstvo i povlastica što mogu biti ovdje i obratiti se članovima odbora. Dakle, u ime Ujedinjenih naroda želim izraziti zahvalnost na ovoj prilici da razmijenimo mišljenja. Govorit ću o tri aspekta kao odgovor e, na e, smjernicu 1. Podijelit ću e, konkretni rezultat samita klimatskog o klimatskom djelovanju e, reći ću nešto o e, planiranim danjim radnjama. Što se tiče ovog samita, e, kao što je Antonio Guterres, glavni tajnik, spomenuo, summit je bio tu kako bi urodio konkretnim e, planovima vlada na lokalnoj, na regionalnoj razini također, ali i privatnog sektora nevladnih organizacija i financijskih institucija. Ono što smo vidjeli je apsolutna dinamika e, dosta preuzetih obveza nestrpljivosti oko E, preuzimanja, e, oko poduzimanja tih radnji. Mladi ljudi su e, tu bili osobito istaknuti u zagovaranju multilateralizma i izvrš, vršenja pritiska za djelovanje. Svi dionici zajednički u ovom vjerojatno najvećem razvojnom izazovu koji imamo, a to su klimatske promjene, e, doista su se e, istaknuli. 65 zemalja i velike podnacionalna gospodarstva kao što je Kalifornija obvezali su se da će do 2050. E, srezati emisije stakleničkih plinova na neto nula te da će ili osnažiti nacionalne planove do 2020. ili će barem započeti proces toga. Tako da mi e, e, blisko surađujemo na ubrzanju ovih aktivnosti. Također je tu bilo više od 100 poslovnih ljudi, istaknutih poslovnih ljudi koji su također e, govorili o ubrzanju tranzicije sa sive na zeleno gospodarstvo. Spremni su uložiti dva e, bilijuna dolara imovine i 200 e, bilijuna ulaganja na ovom području. Uglavnom, 2,3 bilijuna dolara je e, obveza e, smanjenja, e, će se uložiti u obvezu smanjenja emisija do 2030. Jedna trećina globalnog bankovnog sektora su rekli da će svoje poslovanje uskladiti sa pariškim sporazumom. Znači, ukupno gledano preuzete su velike obveze vezano uz e, klimatsko djelovanje e, na razini e, različitih dionika od države do privatnog sektora. Što je sljedeće? Odmah nakon ovog mog posjeta Briselu. Naši su timovi već počeli raditi na akcijskim planovima. Mi ćemo e, nastojati ove obveze prevesti u djelovanje na razini Ujedinjenih naroda. To će se učiniti e, u konzultacijama sa e, uredom glavnog tajnika. Na razini država što se tiče suradnje sa drugim agencijama UN-a, e, vidjeli smo kako mi zajednički kao UN možemo podržati zemlje e, da se e, praktički s ovih obveza prijeđu na djelovanje. Dobili smo zadaću od glavnog tajnika da popratimo pitanja korištenja prirode, primjerice šuma, kao dio rješavanja problema klimatskih promjena. E, politički signal i obveze koje su preuzete u Njujorku e, dovele su do toga da sazivamo jednu skupinu e, kako bismo sa partnerima, sa vladnim i privatnim sektorom, civilnim društvom, mladima i drugim organizacijama nastavili ovo djelovanje. Također ćemo u uspostaviti jednu skupinu, prijateljsku skupinu i 18-mjesečni plan rada sa konkretnim rezultatima u skladu sa e, ciljevima prirode za klimatski manifest. Uloga šuma e, je dokazana e, korištenje same prirode kako bi se riješio problem klimatskih promjena. Apsolutno je ključno, tako da ćemo povećati naše programe pošumljavanja u različitim zemljama. E, osim toga organiziramo e, post samitsku konferenciju u Briselu koju će predvoditi Veronika koja slijedi, sjedi s mene e, lijeva, slijeva iz našeg briselskog ureda, a uključit ćemo i parlament Europske unije. E, tako da meni je jasno da sad imate brojna saslušanja, no e, nadam se da ćete imati vremena sastati se s našim timom, a ja sam ovdje kako bih odgovorila na vaša pitanja. Hvala vam. Hvala vam na uvodnim izjavama, a sada imamo priliku za raspravu o nekim od tema koje ste spomenuli. Još jednom idemo po političkim skupinama političkim klubovima. Prvo je SID, gospodin Lopez. Hvala vam. Ja imam jedno malo pitanje. Koristit ću prijevod. Ispričavam se. Mogu početi? Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja imam dva komentara jedno pitanje našoj gošći. Prvo ću reći da sam imao sreću što sam sudjelovao u delegaciji parlamenta e, i e, ja sam imao priliku sudjelovati na samitu, samitu o klimi i samitu o održivom razvoju bilo je jako e, dobro. Imali smo jako puno zastupnika, imali smo našu delegaciju, veleposlanika i mogli smo zajednički raditi. Znači, svi smo bili prisutni tijekom e, samita. Znači, mi smo sudjelovali. Europski parlament kao institucija sudjelovala je u e, samitu. Bili smo jako koherentni i E, sudjelovali smo u e, svim e, raspravama. A sad, osim toga, govorili smo o pariškim, pariškom sporazumu, o dekarbonizaciji i tako dalje. Moramo se potruditi u sljedećih deset godina, moramo ispuniti sve ciljeve da imamo neutralne ekonomije do 2050. godine. U tome postoji konsenzus, to je jasno. Međutim, ja sad želim reći nešto o tome e, što radi vanjska politika Europske unije i što mi naučimo na ovakvim samitima. Prvo, što se tiče uloge Ujedinjenih naroda, vrlo je bitno da su Ujedinjeni narodi preuzeli vodstvo u ovom pitanju, jer UN je tu da bi održavao mir, a u 21. stoljeću Ujedinjeni narodi preuzeli su vodstvo vezano za ovu temu i to je nešto vrlo pozitivno, vrlo je pozitivno i nije slučajno da je jedan europljanin danas na čelu UN-a i da je ovo stavio na svoj dnevni e, red. Dakle, evo, ovo je samo demonstrira što mogu postići Ujedinjeni narodi. Druga stvar, e, Isto tako vas moram podsjetiti da je danas multiralizam e, naštećen, e, e, oštećen je i trebaju mu jasni ciljevi i samo tako može napredovati. A jasan cilj je suradnja narodima Tri, Europa vodi i predvodi ove rasprave. Danas jako malo toga mi vodimo, predvodimo u svijetu, a za ovo smo sposobni i imamo glavnu riječ i međunarodna zajednica zapravo gleda u nas. I četvrti element koji želim istaknuti je da je to nama jako bitno. Zašto? Zato što to moramo učiniti, zato što naši životi ovise o tome. Ali geopolitički e, postoje velike implikacije. U prvom redu, e, to se odnosi na našu ovisnost, energetsku ovisnost. A druga stvar, u tehnološkom ratu, u ovoj konkurentnosti koja postoji, mi smo izgubili e, bitku. Samo osam najvećih e, tvrtki je, su europske tvrtke. Tako da e, ćemo mi imati veliku korist od zelene ekonomije i to je u našem zajedničkom interesu. Muchas gracias, señor López. Uh, Hvala gospodine Lopez. Doista je bilo pozitivno čuti od gospodina Guteresa da zemlje koje su otišle u, e, u e, New York nisu otišle onamo sa nekakvim govorima nego sa stvarnostima i to nam pokazuje da smo suočeni sa realnom slikom. E, a ja ću govoriti danas o dvije važne stvarnosti. Klimatske promjene znače da zemlje kao Tubalu, Maldivi, i mnoge druge zemlje bi mogle nestati, možda će i nestati. Međutim, tu je riječ i o strateškoj sigurnosti. SAD je veliki emitent e, CO2, a oni negiraju klimatske promjene. I zato imamo filozofiju, metafiziku, e, jako lijepe izjave, a zapravo gorku stvarnost s druge strane. Drugi slučaj je Kina. Kina uvelike utječe na stratešku sigurnost na azijskom kontinentu. Kina e, e utječe na rijeku Gramaputra, a to znači da u toj e, rijeci se nakuplja e, nakuplja se talog, a to utječe na stanovnike delte te rijeke koji će E, koji neće moći opstati zato što e, Kina utječe na cijeli taj dio, a to će utjecati i na Indiju, jer u Indiji imamo e, primjerice muslimane u Bangladešu koji će otići na drugo mjesto, a a će se 46. koliko smo tu imali mrtvih. I sada možemo mi govoriti o ljepoti prirode, o zagađenosti, o problemima sa disanjem, o prekrasnoj vegetaciji Amazonije i tako dalje, ali ja vam govorim o stvarnosti. E, što će se dogoditi sa nestankom e, tropske prašume? Što će se dogoditi sa ekvatorom? E, Ekvador je isto tako ranjivo područje. E, riječ je o vegetaciji o tlu i riječ je o tome da se sada e, e, događaju požari koji utječu na cijelo to područje. I znači ja ovdje sada govorim o sigurnosti, a ta sigurnost će utjecati i na Europu jer će to značiti i migraciju. I znači vrlo je važno e, govoriti o stvarnosti, a ne filozofirati. Vi ste govorili o UN-u i o rezolucijama UN-a ja vam mogu reći, meni je dosta, ja sam, meni je puna kapa takvih lijepih izjava deklaracija UN-a. Hvala, a sada u ime GUE-a gospodin Volos. Um, thank you. Um, economics, our economic sanctions uh, are a form of slow uh, Ekonomske sankcije su neka vrsta sporog mučenja, no oni zapravo i dovode do toga da ciljevi e, da tih sankcija se snalaze na drugi način kao što je bio slučaj u Iranu E, koji sada proizvodi proizvode koji ima praktički još e, gore, e, gori sastav nego što je to prije bio, uključujući dizelsko gorivo i tako dalje. To je sve zahvaljujući nehumanim sankcijama u, u SAD-a 70% danas e, podzemnih voda u Iranu je praktički bespovratno izgubljeno zbog upravo zbog ovoga. E, Iran e, se bio obvezao na smanjenje svojih emisija ako sankcije ne bi bile nametnute, no nažalost su sankcije na kraju bile nametnute i od toga nije bilo ništa. E, bojim se da sankcije zapravo samo sprječavaju radikalne promjene koje su potrebne za provedbu e, klimatskih politika. Možete li mi reći ili bilo o tome riječi na klimatskom samitu? Hvala gospodine Volas. Još dva. Sljedeća je, sljedeća je kolegica von Wiese, Izvolite. Hvala. Hvala vam što ste se pridružili našem sastanku danas. Ja predstavljam e, izborni okrug Londona i postavljeno je jedno e, pitanje iznad svih, a to je što činimo po pitanju klime. <clears throat> Mi bismo željeli naravno e, okupiti sve države članice oko ugljično neutralnog gospodarstva do 2050. godine. No čini mi se da nacionalne vlade ne preuzimaju obveze ispunjavanja ciljeva, klimatskih ciljeva. Vi ste spomenuli e, da neke regije kao što je Kalifornija su se obvezale neovisno o saveznoj vladi. To je zanimljivi pristup koji možda možemo slijediti i drugdje, ne samo u regijama nego i u privatnim poduzećima E, koje su pridonijeli i koje e, imaju možda i veću <clears throat> moć smanjenja emisija. To možda možemo preuzeti u Europi jer neke regije možda žele ići brže, možda imaju ambicioznije ciljeve nego drugi. Hvala gospođo von Vize. Izvolite. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, hvala kolegicama i kolegama iz odbora što ste podijelili e, svoje stajalište, svoju perspektivu e, sa mnom. Sada bih željela adresirati neka konkretna pitanja. Što se tiče e, pitanja vezanog uz vanjsku politiku i vodstvo, moj odgovor sljedeći. Ja se slažem s time da ono čemu svjedočimo globalno E, da su dakle očekivanja Europske unije kao lidera e, u ovom području e, su vrlo velika. Postoji očekivanje da se na EU gleda kao na uzor što se tiče multilateralizma vezano uz teme poput klimatskih promjena za koje ne postoje e, geografske granice. E, mi s naše strane imamo vrlo dugačku suradnju sa Europskom unijom i jedan od e, razloga zašto sam ovdje jest da razgovaram sa različitim odborima i odjelima u Europskom parlamentu da vidimo što smo učinili dobro. Međutim, globalno se slažem s vama postoje velike e, prilike kroz klimatsku diplomaciju e, za vodstvo na, globalnom, na globalnoj razini, na razini pojedinih zemalja. Stoga se veselim razmijeniti gledište s vama i e, nadam se, računam na podršku parlamenta kako bismo postigli promjene. A to je jedan ohrabrujući stav posebice iz perspektive mladih u Europskoj uniji. Što se tiče Karibatija i pitanja vezanih uz sigurnost. Jedan od rastućih programa trenutno unutar uh, UN-ovog programa za okoliš je jedno sučelje između uh, klime i sigurnosti. Ako gledamo globalno, da li se radi tu o sušama, poplavama, deforestaciji, pitanje e, sigurnosti je tu također važno dakle pitanje klime, ali i pitanje sigurnosti. Što činimo kako bismo sigurali sigurnost za ljude i ovdje opet računamo na podršku EU-a koja je ključna. Mi nas, dakle, ohrabruje progres konkretnih zemalja. Imamo određene podatke koje ćemo rado podijeliti s vama. Naprimjer, naše izvješće o emisijama je pokazalo da je vrlo mnogo industrijskih gospodarstava kada se radi o zagađanju zraka ostvarilo napredak. Međutim, postoji realnost koja pokazuje da na primjer od nečistih do čistih izvora e, energije, takve tranzicije e, traju dugo. Dakle, ono što mi pokušavamo učiniti s naše strane, normativne strane, da ubrzamo cijeli postupak. Što se tiče e, sastanka na vrhu vezanog uz aktivnosti po pitanju klime. mladi zaista su iskoristili momentum i mi pokušavamo također to uzeti u obzir. Mi imamo još jedan poseban program pod glavnim e, tajnikom e, koji uključuje male, e, nedovoljno razvijene zemlje, što uključuje i mnogo otoka. No, kao što je glavni tajnik spomenuo, slažem se s vama, vremena je sve manje, klima se mijenja sve brže i mi se obvezujemo da ćemo poduzeti važne korake, Mm, imajući na umu da se, dakle naravno promjene događaju e, na razinama svake pojedine zemlje, ali globalno mm, ćemo nastojati učiniti sve što možemo. E, zatim bilo je jedno pitanje vezano uz e, sankcije vezane uz Iran na sastanku na vrhu u Njorku, naglasak je bio na klimi, a dakle nemam odgovor na ovo konkretno pitanje vezano uz Iran, ali što se tiče dakle E, našeg sastanka na vrhu. E, fokusirali smo se na e, prirodu, klimatske promjene i druga tematske skupine, a ne na političku dimenziju sankcija. Zatim pitanje vezano uz komentar o podnacionalnim dakle zemljama, odnosno pravnim sustavima, činjenica da se Kalifornija pridružila e, je vrlo hrabrujuća bez obzira na političku situaciju i zato pokušamo učiti iz iskustva Kalifornije i prenijeti to u druge dijelove svijeta. Hvala. E, hvala vam lijepa, gospođo Msuja. E, a sada imamo drugi krug pitanja. Započinjemo s gospodinom Galom. Galerom. E, imam dva pitanja, hvala. Vi kao UN imate jedan globalni pregled situacije. Da li ste vi u poziciji da e, date konkretne smjernice na koji način bi borba protiv klimatskih e, promjena mogla biti učinkovitija. Što mislim pod time? Ako pogledate određene zemlje koje su relativno malo uključene u boru protiv klimatskih eh, promjena. Eh, njima bi trebalo mnogo da dosegnu određene ciljeve, dok ista količina novaca u Europi bi značila nešto drugo. Naravno, ako govorimo o 90 do 95 posto eh, Dakle, ako govorimo o 90 do 90, pomaka od 90 do 90%, 95%, tih 5% bi moglo, za to bi moglo biti potrebno isto novaca kao i za 50% u nekim drugim zemljama. Dakle, pitanje je određene količine novaca e, i učinka koji se stvaruje s tim novcem. Dakle, pitanje koje postavljam tiče se novaca i učinka i novaca koji će se usmjeravati u zemlje. I dakle, da li je način da se e, da imamo bolju učinkovitost, da se bolje raspoređuje taj novac. Vezano uz to je drugo pitanje e, koje se tiče Afrike. Ako pogledamo Mm, zemlje koje znam, poznajemo prilično dobro, poput Južnoafričke republike, recimo e, vrlo mnogo ugljena tu ima, e, većinom se sve bazira na ugljenu, ali ima vrlo malo solarne energije, tako da ne znam da li se tu radi o političkoj volji e, da se možda proizvede više u ovom području. Da li postoji neki način da se potakne, da se motivira takva aktivnost u tim područjima, da se dakle mm, presele sredstva na e, nove izvore energije e, kao način borbe protiv klimatskih promjena. Hvala lijepa. Kolega Gastaldo, izvolite. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem i našoj gošći e, na ovom današnjem sudjelovanju na našem sastanku. Naravno, kao što su mnogi naglasili prije mene, zaključ i sa zadnjeg sastanka na vrhu o klimi pokazuju vrlo visoke ambicije i e, ciljeve koje zaista možemo podijeliti, ali nažalost e, osim same retorike i pričanja o ciljevima moramo zaista, zaista e, reći nešto o tome kako praktično E, kako praktično e, se hvatiti u, koša, u koštac, kako se boriti protiv najvećih zagarivača Kine, Indije i kako zaista potaknuti promjene. Jer e, stvarno je krajnje vrijeme za to. Neke europske zemlje i mi kao Europska unija pokušavamo biti u prvim redovima ove borbe i pitanje je kako se možemo zajedno uključiti u borbu, surađivati u ovoj borbi protiv e, klimatskih promjena i smanjenja emisija. Stoga bih želio e, vas pitati e, koje su daljnje inicijative koje vidite mogućima kako bismo mogli kako bismo mogli se boriti protiv određenih praksi koje velike svjetske sile još uvijek upražnjavaju, iako su potpuno kontradiktorne ciljevima dogovorenima na sastanku. I koja bi bila naša uloga da podržimo u strategiju Europskih e, Ujedinjenih nacija kako bismo kreirali jedan prostor e, kojem bismo zaista e, u on kraj ove retorike i teorije zaista postigli ove ciljeve. Hvala. Hvala lijepa. Posljednje pitanje dolazi od gospođe Cloud. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju i hvala Joyce Messiah na vašoj prezentaciji. E, ja sam iz Škotske, članica ovog odbora za okoliš i ja sam bila članicom e, izaslanstva parlamenta u New Yorku na sastanku na vrhu, no također smo imali zadovoljstvo sastati se s vašim direktorom Angerom Andersonom i ako možete mu prenijeti našu iskrenu zahvalnost što je naša vremena da se sastane s nama. Mi smo imali vrlo važnu diskusiju E, o mogućim rješenjima na klimatsku, za klimatsku krizu i mislim da je jasno iz ovog sastanka, iz zaključaka sastanka na vrhu New Yorku da postoji vrlo mnogo toga što još moramo učiniti kako bismo postigli ciljeve održivog razvoja i kako bismo postigli pariške ciljeve. Zaista moramo brzati, ubrzati ako mi želimo zaista premostiti jaz koji je sve veći i ako želimo se boriti protiv klimatskih promjena, e, pomoći najvećim zagađivačima u svijetu e, i zapravo mi vidimo dakle definitivno određene ambicije e, iz manjih zemalja kao što su Maršalski otoci i naravno i moja zemlja Škotska je uključena prošle prošli tjedan u škotskom parlamentu donijeli smo jednu važnu odluku, važnu odluku da do 2030. se smanje emisije za 75% i do 2045. da su emisije nula posto i mislim da Škotska zaista čini sve što može, ali naravno mi se susrećemo sa e, situacijom u kojoj se i druge zemlje e, diljem Europske unije moraju uključiti u taj proces. E, koji su po vama najveći izazovi i najveće e, prepreke postizanju e, ciljeva s Kopa 25 i posebice Kopa 26, posebice u mom vlastitom gradu Glasgow i da li mislite da se može postići značajan napredak? I u susred 2020. ključnoj godini kada će razne strane se morati dogovoriti o dugoročnoj strategiji. E, I ako biste imali jedan zahtjev prema Europskoj uniji, što bi to bio? Hvala. Hvala kolegice McLeod, nema danjih zahtjeva za riječ. Izvolite, gospođo Joyce e, Misuja. Hvala gospodine predsjedatelju. Sada bih željela dati odgovor na e, sva pitanja koja su postavljena. Što se tiče konkretnih e, načina, učinkovitih načina za e, borbu protiv e, ovih izazova. Dakle, ja ću probati odgovoriti u jednoj rečenici i onda reći konkretno što mislim po tim. Ne postoji jedna veličina koja odgovara svima. <laughs> Drugim riječima, ne postoji jedna jedina strategija koja bi bila primjenjiva na različite vrste E, i raspone izazova. Primjerice, u industrializiranim zemljama, drago mi je što ste naveli e, Južnu Afriku, pitanje je kako e, učiniti tu tranziciju sa fosilnih goriva na solarnu energiju druga zelena goriva kada ta zemlja je druga zemlja na svijetu po zalihama ugljena vrlo veliko siromaštvo. I tada je pitanje koje su alternative za fosilna goriva. Ono što činimo su tri stvari na globalnoj razini, ali također imamo i prilagođena rješenja svakoj pojedinoj zemlji. Prvo je uzimamo različite e, primjere. Primjerice u Europi imamo izvrsne izvore E, obnovljive energije. Dakle, uzimamo ta iskustva i dijelimo ih s drugim zemljama. Drugo je osiguravanje nekih rješenja koja e, su temeljena na e, dokazima. Primjerice što se tiče situacije u morima, mi osiguravamo mnoge podatke koji govore koliko plastike završava u oceanima i tako dalje. A treća stvar je, ne, ne radi se tu samo o E, tim konkretnim brojkama, nego o, o povezanosti različitih područja, kako će to zagađenje utjecati na razvoj turizma ili na zdravstvo. Dakle, na globalnoj razini mislim da je pravedno reći da je vodstvo tijela poput vašeg vrlo važno posebice na multilateralnom planu. Što se tiče Južne Afrike, E, mislim da, evo sad ću citirati bivšeg predsjednika e, Južne Afrike, neću otkriti koga, politička volja je bila tamo postojala Što se tiče izazova, izazov jedan bio politički zbog prirode e, siromaštva u zemlji, a drugi izazov ticao se nedostatka obnovljivih izvora energije koje bi imali razumnu cijenu koje bi mogli odgovoriti na tu strukturu troška koja postoji u zemlji. Dakle, politička vilja je bila tamo, a pitanje prijelaza na obnovljivi izvor e, energije je e, bilo malo teže i zahtjevnije. No, možemo o tome nešto kasnije. E, zatim, tu je bilo pitanje što se može učiniti vezano uz velike zagađivače. Rekla bih tri stvari, posebice kad se radi o vrlo moćnom tijelu kao što je Europski parlament. Prvo je E, utjecaj e, e, na multilateralizam i kao što je kolega rekao klimatske promjene nemaju geografske granice i što više surađujemo mislim da će vodstvo i utjecaj biti sve veći. Zatim podrška multilateralnih organizacija, na primjer kao što je naša, mi imamo dugoročni pozitivni odnos sa EU-om i zahvaljujući tome također smo imali koristi E, odnosno pružili korist e, poreznim obveznicima. E, zatim bitna su izaslanstva Europske unije u različitim zemljama i suradnja i uključivanje ključnih dionika na razini pojedinih zemalja. Dakle, to su tri vrlo konkretna područja u kojima se može učiniti više kako bi se poduprla provedba obveza koje postoje Međutim, kao što je glavni e, tajnik spomenuo, vremena je sve manje i e, brzina je ključ. E, mislim da je... Dakle, zahvaljujem zastupnici iz Škotske i prenjeću vaše pozdrave Ingi. Imate pozdrave i od nje. Što se tiče sporazuma iz Pariza, kad pogledamo političke obveze trenutno, e, vidimo mnogo aktivnosti, čak iz najmanjih zemalja, ali pitanje je kako provesti e, dogovorene programe. E, mi imamo i različite resurse kojima pomažemo dostići ciljeve dogovorene u Parizu. Imamo izvrstan okvir e, kako bismo povezali klimatske promjene s ostalim pitanjima i vidimo da e, Ministarstvo financije zaista e, dodjelju sve više sredstava u tom području. Ova godina je izvrsna e, godina za e, klimatske promjene. Sljedeća godina e, je godina prirode i to su dvije strane istog novčića. I tu imamo zaista dvije važne prilike. Jedna prilika je zaista ostvariti ciljeve održivog razvoja i međusobno surađivati na njima jer je vremena sve manje. Hvala. Mislim da se nitko više ne javlja za riječ i zato bih, gospođo suja vam želio e, zahvaliti na dolasku. E, vaš dolazak je bio savršeno tajmiran nakon e, sastanka na vrhu u New Yorku i mi ćemo zaista da se cijenimo vaše mišljenje i UN ima isti pristup kao i mi. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju, hvala lijepa e, članicama i članovima ovog odbora. Cijenim ovu priliku. Hvala. Sljedeći sastanak, e, pardon, sljedeća točka dnevnog reda će biti zatvorena i tako da oni e, koji moraju otići, evo pozivam da napustite prostoriju. Hvala.